obavijest, odnosno dvije obavijesti, e, nadležne grčka tijela su mi e, rekli da gospodin Stiljanos Kuloglu treba mijenjati gospodina Đorđo Katrogalusa i to stupa na snagu 27. siječnja 2015. U skladu sa stavko, člankom 7. stavak 1. E, glede e, od glasanja i e, stavak 4. parlament prima na znanje imenovanje gospodina Kloglua što stupa e, s učinkom 15. sječnja 2015. Pozdravljam ovu kolegu i posjećam da e, u stavu sa člankom trećim, člankom trećim